na redu reviziju na sredini razdoblje provedbe strategije Europske unije o biološkoj raznolikosti. To je izvješće gospodina Demesmekera koji pozivam u svojstvu izvjestitelja. Hvala predsjedavajuća. Povjereniče, dragi kolege, ulaganje u prirodu i bioraznolikost je nešto što mora biti od ključnog značaja u e, sveobuhvatnoj i inkluzivnoj Europi. Mimo e, intrinzične vrijednosti bioraznolikost nudi e, E, nezaoblazne vrijednosti. Svako šesto zaposlenje u Europi ovisi o prirodi, dakle dodana vrijednost e, ove mreže Natura 2000 je puno veća od troškova upravljanja tim programom i nepoštovanje strategije glede bioraznolikosti koštala bi nas 50 milijardi eura godišnje. Gubitak bioraznolikosti je nešto što se s pravom smatra jednom od najvećih međunarodnih prijetnji, a opet bilježimo veliko kašnjenje u provedbi europske strategije glede bioraznolikosti. Danas nismo došli ni do pola e, Nismo bili ni pola posla glede svojih ciljeva za 2020. i usprkos e, nadama koje ukazuje da se ostvaruju određeni ciljevi i gdje se vidi da, smo, da se može biti realističan. E, budućnost je tamna jer 23 i 16% ekosustava i vrsta su e, samo pokriveni. Bez identifikacije našeg napora nećemo moći ostvariti scenarij iz 2010. Dakle, to znači da ćemo 2020. godine zakasniti na zadane ciljeve. Dakle, ključna poruka mog izvješća jeste da treba veća e, politička e, politički trud, dakle bolja provedba, bolje poštovanje, strože poštovanje pravila i puno integracija integracije bioraznolikosti u svim drugim političkim e, oblastima mi se čini od ključnog značaja. Što više svi akteri moraju biti uključeni u to pa i e, sami građani. Direktive o pticama i staništima e, su od ključnog značaja. Glede e, bilance o stanju direktive e, o prirodi, e, moje stavovi su jasni. Njih ne treba revidirati što više, treba ih provesti jednostavno od A do Ž. Revizija te strategije bi e, usporila e, naš rad i izazvala dugotrajnu pravnu stabilnost i mogla bi oslabiti taj kamen temeljac naše europske politike za bioraznolikosti. I mislim da problemi koje se vidi nisu povezani samim zakonodavstvom i zakonodavnim tekstovima, već su povezani sa e, nepoštovanjem tih e, direktiva i slabom provedbom. Dakle, ne treba mijenjati direktive, nego samo provesti. I ja nisam ovdje jedini. Odbor e, za zaštitu okoliša me skoro pa doslovno jednoglasno podržava. Mislim da će sutra parlament odaslati jasnu poruku Europskoj komisiji. Što više, više od pola miliona europljana su se E, su izrazili svoj stav da govoreći da su protiv te revizije te direktive, tih dviju e, direktiva posredstvom e, Natural Alert Campaign i 16. prosinca na vijeću ministara rečeno je da podržavaju direktivu za prirodu i što više je rečeno da treba bolja provedba tih tekstova. I konačno, u prvim zaključcima te bilance možemo vidjeti jasno da su direktive smislene učinkovite i to pod uvjetom da ih se dobro provodi. Ja ću vam dati primjer, gospodine gospodin povjereniče Vela, u vašem društvu smo prošlog petka otišli obići luku Antwerpen. Tamo smo vidjeli jako konkretno kako priroda i gospodarski razvoj mogu ići e, mogu funkcionirati zajedno zahvaljujući e, ključnim oblastima, zelenim e, prolazima i interesi dva, drugog najvećeg, druge najveće luke na svijetu i najveće luke e, u Europi mogu funkcionirati. Dakle, proaktivni pristup u Antwerpenu vidimo da nije potrebna revizija te direktive, odnosno direktiva, što više treba više ulagati u bolju provedbu ovih postojećih tekstova. Komisija je uzgred, e, bude rečeno, e, ima ključnu ulogu u tome i mora ukazati na bolje smjernice koje će omogućiti da se identificiraju dobre, najbolje prakse i koja treba postarati da te smjernice budu potpunosti priznate te da si ih dionici prisvoje. I sada pozivam komisiju da čuje sve odaslane signale te da se pozabavi prvenstvo pitanjem nesigurnosti koja je povezana za ovu e, procjenu stanja. Ne smijemo više gubiti dodatno vrijeme ukoliko želimo ispoštovati ono što smo rekli da ćemo napraviti do 2020. Moramo učiniti sve što je našoj moći kako bi se ove direktive e, za zaštitu prirode bile ispoštovane. Što povrh toga očekujem dodatni napor od komisije da e, nam predloži e, inovativna rješenja kako bismo izgub, smanjili e, gubitak e, inovativ, e, bioraznolikosti, mislim ovdje na ten dakle transeuropska mrežu zelenih inicijativa i mislim na druge akcije koje će omogućiti da se zaštite oprašivači, dragi kolege, gubitak bioraznolikosti, to je gubitak za prirodu, za čovjeka, ali i za gospodarstvo. I u interesu našeg zdravlja, našeg blagostanju, dobrobiti i u interesu budućih e, generacija računam sa vašom podrškom da pokušamo očuvati prirodu. Ne ostaje samo još da e, izričito zahvalim izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj e, suradnji koja je bila osobito jako konstruktivna, bila je čast i zadovoljstvo surađivati svima vama. Predajem riječ sada gospodinu veliju ime komisije, gospodin imate riječ. Najviše hvala predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Najprije želim zahvaliti kolegi izvjestitelju gospodinu Marku Demesmakeru na e, izvješću e, o bioraznolikosti. raznolikosti. E, doista je zadovoljstvo dati moj doprinos o ovome ostvarivanju ciljeva za bi raznolikost do 2020. Ovo čemu trebamo glasati sutra daje jaku poruku u interesu zaštite bioraznolikosti e, e, za zdravlje ljudi i sociogospodarski razvoj. Međutim, ovo izvješće također e, daje poruku u kojoj se govori o zabrinutosti glede zaštite prirode i iskreno govoreći mislim da ovo izvješće može poboljšati i ubrzati ostvarivanje naših ciljeva za bioraznolikost 2020 ovom vezi na sredin razdoblja komisija se u potpunosti slaže s gospodinom Demesmakerom. E, nismo na pravom putu za ostvarivanje e, ciljeva i dalje gubimo bioraznolikost, a ovo sve ima jako ozbiljne posljedice, posljedice za našu sposobnost da osiguramo sigurnost hrane, našu kakvoću života i održiv e, gospodarski razvoj i velike posljedice za borbu protiv klimatskih promjena i e, zadovoljavanje naših međunarodnih preuzetih e, obveza, među ima i agenda za 2030. za održivi razvoj. Bez ikakvih bez sumnje komisija će pomno razmotriti preporuke parlamenta za, na europskoj razini i slažem s tim da povrh e, ciljeva za stvarivanje okvira za europske policije moramo imati bolju provedbu na terenu. Moramo e, mobilizirati sve, e, sav trud svih dionika na svim razinama kako bismo zadovoljili preuzete obveze zaštitu bioraznolikosti. Također je potrebno u potpunosti provesti zakonodavstvo Europske unije o prirodi i popuniti e, mrežu Natura 2000, osobito kada se radi o morskom staništu i trebamo se postarati da imamo učinkovito financiranje e, lokacija Nature 2000. E, provjera e, sposobnosti ovog programa ostvaruje najveći broj odgovora, više od pola milijuna njih posredstvom javne konzultacije komisije. Tu smo vidjeli koliki je značaj europljanima, koliki značaj europljani pridaju prirodi i dobili smo veliki broj dokaza o tome. I ovdje želimo kazati na to da je ova provjera stanja prava mogućnost da se postaramo bolje da ove direktive o zaštiti prirode koji su ključni instrument u ostvarenju naših ciljeva o zaštiti bioraznolikosti, dakle da su i učinkovite i efektivne. Tu imamo pitanje o podjeli znanja i iskustva i tu se radi isto tako o sudjelovanju svih dionika. Sva ta pitanja zavrijeđuju našu punu pozornost. Želimo obavijestiti parlament da je komisija sada e, radi na e, izradi zaključaka provjere stanja i da će to biti gotovo tijekom proljeća da direktive o zaštiti prirode imaju ključnu ulogu u zaštiti bioraznolikosti u Europi, no to nije dovoljno. Trebamo također eh, tan trud učiniti kako bismo zaštitili bioraznolikost i unutar i izvan same mreže Natura 2000 i trebamo se usredotočiti na pozitivnu gospodarsku dobit eh, gdje moramo također eh, imati na umu šire ciljeve europske strategije, a to će imati isto tako odraz i na održivu proizvodnju i potrošnju. Dakle, veoma je jasno da trebamo e, povećati osvještenost o vrijednosti bioraznolikosti i prirode, ne samo zato što su priroda i bioraznolikost od ključnog značaja sami po sebi važni za naše, veći, zato što uh, oni pomažu e, socijalnom gospodarskom razvoju. To je nešto moraju svi bolje shvatiti i uključiti to u svoje postupke planiranja i donošenja odluka. E, srednjoročna ocjena, osobito kada se radi o poljoprivredi i šumarstvu, koji zajedno pokrivaju ništa manje od 80% e, zemlje e, Europske unije. Također treba staviti naglasak na ribarstvo, morska staništa i trgovinske politike. Dakle, svi ovi sektori moraju biti u srži budućih rješenja za smanjenje gubitka bioraznolikosti. Imamo brojne primjere lokalnih e, rješenja koji su izravni rezultati dobrih e, praksa na lokalnoj razini i tu se vidi da se može ostvariti ciljeve e, za 2020. godinu. Želim ukazati na činjenicu da usvajanje zakonodavnog teksta je bilo jako vrijedan potez Tu se radi o tekstu invazivnim vrstama, dakle to je nešto što će biti od velikog značaja. Kao što svi vi to znate, komisija nije gubila vrijeme na izradi vrsta koji se ti popisa vrsta i to ćemo naravno ažurirati kasnije tijekom godine. I konačno na globalnoj razini moramo ispuniti svoje međunarodno preuzete obveze i baviti se globalnim gubitkom eh, bioraznolikosti koji imaju utjecaja na potrošnju, proizvodnju i trgovinu. Nadam se da ćemo sve to moći zajedno raditi kako bismo do 2020. godine ostvarili pozitivan rezultat što bi bio veliki eh, korak prema ostvarenju održivih eh, ciljeva, ciljeva održivog razvoja za 2030. Hvala. U ime Komisije za razvoj, gospodine Sebastija, imate jednu minutu. Dobro večer. Najprije se želim zahvaliti izvjestelju na uh, uloženom trudu. Tu se radi o potpunom e, i važnom e, izvješću. Odbor za razvoj čestite svim klubovima zastupnika na ostvarenom rezultatu, na, ostvaren, na, na ovom tekstu. Mi želimo da strategija suradnje Europske unije nikada ne podržava e, politike koje idu na uštrb bioraznolikosti. Ne smije se nikad ništa podržavati što bi moglo izazvati gubitak bioraznolikosti. Poljoprivrednici, njihovi i najviše pate od ovoga nema održivog razvoja bez zaštite bioraznolikosti, jer u suprotnom sve će vrste biti ugrožene, osobito ljudska vrsta. Izvješće je jasno, kaže da nema dovoljno strategija, održivih strategija. Ono što nedostaje nije zakonodavstvo, već nedostatak provedbe e, postojećeg zakonodavstva i to je ono što izaziva gubitak bioraznolikosti. Ja vam pozivam da glasite za ovo izvješće jer ovaj parlament mora na globalnoj razini zaštititi bioraznolikost i moramo također ukazati prstom zemlje koje ne poštuju preuzete obveze. Hvala vam. A sada u ime kluba zastupnika, u ime PPA, gospodin Linc ima riječ na minutu i pol. Gospodine Vrniće, gospođo predsjedavajuća, uvažene dame i gospodo, želim srčno zahvaliti izvjestitelju na otvorenoj suradnji Klub zastupnika Pučana podržava jaku i jaku reakciju Europskog parlamenta u na cilj vezan uz ovu srednočnu reviziju. Mi tu e, se referiramo i na proveru fitnessa e, za dvije direktive. Kao u Sjeni ja sam ja ne kritiziram samu zakon, samo zakonodavni temelj kao takav, već žalim za političkom voljom svih 28 država članica e, za bolju provedbu. Naš izvješć na vlastnu inicijativu trebalo se odnositi na srednjočnu reviziju u širem smislu i nije trebalo trebati pokriti cijelo područje biološke raznolikosti. Trebamo precizni odgovor na naša pitanja od komisije vijeća i zbog toga su pučani zatražili nekoliko glasovanja po dijelovima za sutrašnju raspravu. Za bolju biološku raznolikost je bitna roka prihvatljivosti i sudjelovanje svih važnih dionika. Zaštite prirode ne smije biti nešto što će se odlučiti mimo poljoprivrednika, već se to treba napraviti u uskoj konzultaciji sa svim dionicima. Mislim da bismo trebali osuđivati znači poljoprivrednu politiku koju smo tek netom donijeli. Trebamo vidjeti kako će djelovati naše mjere prije nego što zmišljamo o mogućim e, prilagodbama. Zakonodavne odredbe nisu uvijek e, najbolja mjera, postoje i druge alternative. Hvala lijepa. Pokušajte se molim vas držati e, dodijeljenog vremena, već smo puno, kasnimo. Gospodin Kalimbah u ime SID ima dvije minute. Poštovana gospođo predsjedavajuća, gospodine Prvniće, samo dvije poruke. Kao prvo, moramo ozbiljno napredovati po pitanju biološke raznolikosti. Kao drugo, postoji jasan angažman ovog Europskog parlamenta i to će se sutra i potvrditi na glasovanju da nam nije potrebna revizija ovih dvije direktiva. Mi smo tu uvjereni, a i primjeri to dobro pokazuju, da tamo gdje se dobro primjenjuju te direktive, gdje se događa odgovarajuća provedba, da te direktive o zaštiti prirode dovode do održivosti po pitanju biološke raznolikosti. Sada sve ponovno otvoriti, sve promijeniti, to bi dovelo do nesigurnosti i do negativnog učinka. Gospodine Poveniće, mi zaista jasno apeliramo na vas. Potreban nam je život, potrebna nam je biološka raznolikost, ali zasigurno nam nije potrebna revizija. Potrebna nam je vaša podrška, podrška komisije pri provedbi u mnogim državama članicama, a prije svega i pri monitoringu provedbe. To je zapravo najveći problem. Jedan veliki dio država članica zaostaje u mnogim poljima. To je tamo gdje želimo da doista rade na održivosti. Bio, život, biološka raznolikost, to je nešto što je vrijedno. Svaki dan gubimo 150 eh, bioloških vrsta na svijetu. To je povezano i sa kakvoćom našeg tla, s kakvoćom naše vode, s kakvoćom naših eh, usluga vezano uz ekologiju. Pokušajmo zajedno sa državama članicama ukazati na potrebu pravilne primjene tih dviju direktiva. Sve ankete Eurobarometra pokazuju da građani podržavaju biološku raznolikost. Mi samo trebamo ispuniti naše zakonodavstvo sa životom, nije nam potrebno pojednostavljenje, nisu nam potrebne izmjene jer će to dovesti do nesigurnosti i do loše situacije. Zajedno možemo zasigurno ostvariti naše ciljeve do 2020. godine. Hvala vam. Gospođa Višnjevska u ime ecr imate dvije minute. Najpšte hvala Kolege, nema nikakve sumnje da biološku raznolikost treba zaštiti. Poljska je jedna od država koje su jako bogate bioraznolikošću. Izvješće gospodina Demesmakera jasno ukazuje na probleme privremene strategije koju smo do sad imali u zaštiti biološke raznolikosti. Međutim, zakonodavstvo o plinu i Kriljevca, odnosno protiv Ljenja Škriljevca koje su predložili zeleni ide predaleko. Usvajanje takvog zakonodavstva onemogućilo bi crpljenje Plina Škriljevca. Poljska mora e, povećati svoju neovisnost od uvoza je goriva od Rusije, a jedan od načina jeste crpljenje piljina i škriljevca. Mi to ne možemo napraviti, da ne nanosimo štetu bioraznolikosti, a nema nikakva temelja da se kaže da je fracking rizični od neke druge e, vrste ljudskih strakcija. Hvala u ime Aldea, gospođa Berder, imate riječ e, na dvije minute. Ovaj srednjoročni pregled ne može biti jasniji ukoliko države članice ne udruže svoj trud da e, bolje provedu ovog zakonodavstva. Europska unija još jednom neće uspjeti ostvariti svoje cilje zašto bi raznolikosti do 2020. kao što smo isto tako kao što smo napravili 2010. S obzirom na ovaj zabranjavajući trend ne možemo e, otvarati i revidirati ovo zakonodavstvo za koju se e, na međunarodnoj razini priznaje i uviđa da je od jak ključnog značaja za zaštitu naših staništa kao što je konkretno E, direktiva o zaštiti staništa i ptica. E, diljem Europske unije tisuće e, vrsta uživaju zaštitu zahvaljujući ovim tekstovima i to je od velikog značaja i dobiti 300 milijardi godišnje. Revidirati to bi stvorilo pravnu i gospodarsku nesigurnost i ne bismo mogli ostvariti zadane ciljeve. Mi znamo što je potrebno, a to je bolja provedba postojećih zakona zaštita biološke raznolikosti ima i gospodarskog smisla. Naime, ukoliko ne ispunimo ukupne e, ciljeve zaštitu biološke e, raznolikosti, to nas e, po procenama može koštati 50 milijardi eura godišnje, a da ne kažemo da će to uništiti i poremetiti e, prirodne odnose u našem kontinentu. Dakle, povjereniče, ističe nam vrijeme, neke stvari možete napraviti kako bi se nam pomoglo da ostvarimo ciljeve za 2020. Hoćete li preuzeti obvezu danas da radite sa vijećem kako biste sve postarali da se ostvari bolje ispunjavanje ovog zakonodavstva koje već postoji. Znamo da nedostatak provedbe e, državama članicama je e, poput slona u sobi. Dakle, svim znamo gdje je problem i jako žalosno što predstavnici vijeća nisu tu da danas udjeluju u ovoj raspravi. Da li ćete vi povjereniče bez e, e, čekanja tražiti da europski pravni slučajevi pravni i inspektori učine sve što je u njihovoj nadležnosti zaštite naše biološko blago naši sugrađani hoće biti u mogu, hoće vjerovati da e, mogu njihovi, e, njihove vlade e, govornica je prekinuta. Ne prihvaćam plave kartone, dame i gospodo, zato što jako kasnimo, imamo dugu raspravu i još imamo i jednominutne govore. Gospođa Bola na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Biološka raznolikost dilema Europske unije je u krizi, a srednjoročna revizija Europske komisije to i priznaje. Nije došlo do značajnijeg napretka vezano uz degradacije našeg ekosistema i uz gubitak biološke raznolikosti. Nažalost, samo jedan od šest glavnih ciljeva je postigao neke rezultate. Poslušala sam povjerenika Velu i nisam čuo da kategorički odbija reviziju e, dvaju direktiva o prirodi. Pokazalo se da oni im donose opipljive rezultate pri zaštiti e, staništa i svoje biološke raznolikosti. Meni je drago što se u ovom izvješću i jasno zalažemo protiv bilo kakve revizije. Znamo da je provođenje i nadzor sami problem, a ne zapravo zakonodavstvo. Europski parlament će sutra stoga pridodati svoj glas svim onim građanima, njih pola milijuna koji su jasno rekli komisiji da te zakone. Jedino je pitanje će Vela, slušate li nas? Hvala. Na jednu minutu i 30, gospođa Auken. Hvala vam. Hvala na izvrsnoj suradnji s izvjestiteljima iz drugih klubova zastupnika. Ali, vama želim reći sljedeće. Nemojte to pokušati popraviti. To je poruka koju možete svugdje ovdje čuti. I sve te lijepe riječi vezano s to što treba poduzeti kada tu ćemo od vas nam zvuči kao prijetnja. Zato što vi kažete da je ovo dobar program, ali da e, će, ako se to povede doći do pravne nesigurnosti. Stoga nemojte ništa napraviti sa ovim direktivama, samo ih pročitajte, e, pobedite se da se primjenjuju, da postoje stvarne kontrole istih. Znamo iz svih procjena koje smo imali, od svega, iz svega što smo čuli. Upravo to, i znam da ste pod velikim pritiskom u komisiji. I ja bih se možda isto tako pomalo bojala gospodina Timmermansa ali svi mi zastupnici Europskog parlamenta vas želimo podržati. Želimo se pobrinuti da vi to preživite i želimo zaštititi ovdje svi zajedno prirodu. Stoga bih isto tako ovdje spomenula konvenciju Orhes koju također treba u potpunosti primijeniti kako bismo mogli ići na sud kada dođe do kršenja. Imamo dobre instrumente u tom cijelom sustavu, samo ih moramo na pravi način koristiti. Molim vas poslušajte nas izabrane predstavnike u tome. Hvala vam, gospodina Fronte, na jednu minutu za FDD. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Izvješće koje je pred nama je izvrsno. Kao izvjestitelji u Sjeni smo na tome radili. To je potpuno izvješće i tu postoje mnogo dobrih prijedloga. Mi ga podržavamo, a iz svega ovoga što smo čuli se nadamo i da će sutra cije, svi zastupnici na plenarnoj sjednici se s nama složiti. Unatoč e, tak, jednom, jednim takvim pozitivnim glasovanjem moramo očekivati da ciljeve vezano s biološkoj raznolikost nećemo uspjeti ostvariti od 2020. godine. Ovo izvješće, ova sedmočna vizija je katastrofalna. Mi nismo niti blizu ostvarivanja naših ciljeva i unatoč svim našim nastojanjima nismo uspjeli to ostvariti. Žalosno je vidjeti koliko malo države članice čine po pitanju biološke raznolikosti koliko malo čine po tome da se primjenjuju te norme koje bi osiguravale zaštitu prirode. Očekujemo od eh, svih povjerenika i od vas da se zadrži ova direktiva o staništima i direktiva o pticama sa boljom provedbom. Gospo, gospođa Juso, na minutu i 30. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, hvala vam. biološka raznolikost je vrlo važna, posebno u mojoj zemlji. Mi nismo samo ona država koja je jasno podržala Naturu 2000. nego smo već i u proteklih godina dali značajni doprinos za zaštitu cjelokupnog područja Sredozemnog mora. Mi smatramo da smo izradili solidni zakonodavni okvir, da smo poduzeli značajne mjere te sada smatramo da se na tome ništa ne treba promijeniti. Dakle, ti okolni uvjeti trebaju ostati isti, ali potrebna je bolja provedba postojećeg zakonodavstva, pri čemu trebamo iskoristiti naše iskustva. Promjena zakonodavstva značilo, značilo bi korak unazad za očuvanje biološke raznolikosti. Naša strategija o biološkoj raznolikosti je vrlo dobra i zbog toga je važno da Europska komisija zajedno sa državama članicama sada iznese smjernice koje su jasne, koje nisu dvosmislene, kako bi se mogla usporediti situacija među državama članicama. Ja želim naznačiti da imamo doista velike probleme, primjerice i u Španjolskoj, E, posebice na sjeveru Španjolske imamo sada velik problem s invazivnim vrstama, sa vrstama koje su strani tim staništima. Govornik je prekinut. E, gospođa Brijano, na jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođa predsjedavajuća. biloška raznolikost e, se gubi i to je prije svega zbog čovjeka i zbog klimatskih promjena koje je čovjek prouzročio. Po tom pitanju trebamo djelovati. Potrebne su nam e, socioekonomske norme, mreže iz e, Natura 2000 su pritom isto tako vrlo važne. Ali može doći i do velikih kubitaka. Tu moramo raditi. Pomislimo i na štetu koju prozrokuju poplave. Sve dionike trebamo kupiti. Postoji i jedan međuklub, biološna raznolikost, ruralni život. To sve treba kupiti kako bi našli zajednički odgovor. Zajednička ribolovna politika treba isto tako služiti zaštiti mora, ne samo ribari koji se tu jako trude. Zatim isto tako lokalna i regionalna tijela samouprave i pitanje plastike u vodi, sve je to povezano. Hvala vam Gospodin Gebrandi, imate jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Nakon što je prethodna strategija o biološkoj raznolikosti u potpunosti propala, ja sam postao izvjestitelj u 2012. za to, u 2011. i dogovorili smo se da će idući put biti drugačije. Svi smo ovdje na plenarnoj sjednici naglasili koliko je biološka raznolikost važna za čovječanstvo. Od ekstremne ljevice do ekstremne desnice. Ovog puta rekli smo bit će drugačije. Imali smo i uspješnu reformu zajedničke ribolovne politike, tu smo postigli održivost, ali što je sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i sa kohezijskom politikom? Tu nismo uspjeli ostvariti pozitivne rezultate, nismo uspjeli učiniti te politike održivima. I sada, evo nas u 2016. godini na pola puta i imamo jedan zaključak. Europska unija je značajno propustila u ostvarenju svoje strategije o raznolikosti. Dakle, sada jednostavno se pokušati nekako snaći, to više nije pravo rješenje i stoga gospodine poveniče i vijeće koje nije prisutno, molim vas nemojte iznevjeriti 500 ljudi koje 500 milijuna ljudi i molim vas shvatite biološku raznolikost ozbiljno. Hvala. Sljedeći unik gospođa Reid na minutu. Gospođo predsjedavajuća, mi u ukip smatramo da je važno zadržati prirodna staništa za divlju floru i faunu u jednom prirodstvu. Ja sam i član jedne zaklade i mi želimo zaštititi prekrasne pejzaže u našim općinama. Mi jesmo za zakonodavstvo, ali smatramo da bi se za to trebali probinuti države članice i da ne bi trebalo biti novih prijedloga europskog zakonodavstva što se ovog područja tiče. Britanci su najbolji e, ljudi za donošenje odluke o britanskim saništima. Što se tiče klimatskih promjena, ja bih predložila, to jest rekla da trenutno u jednom kraljevstvu najveća opasnost za divlju floru i faunu je britanska politika o stanovanju koja je rezultat e, migracije u jednom kraljevstvu i to pretvara e, naše, naša zeljena polja u beton. Hvala vam. Gospodin Gambuš na jednu minutu. Hvala vam lijepa gospođo povjerenice, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjerenice. Želim kao prvo pohvaliti gospodine Makara na radu. Ovo izvješće je dobro i već je mnogo koga to i reklo. Izrada tog izvješća trebala je dovesti do toga da vidimo kako je stanje ovdje, je li potrebno, jesu li potrebne reforme, ali mi trenutno ne bismo trebali zagovarati reforme. Trebali bismo provoditi ono što već postoji. Suprotno bi samo dovelo do pravne nesigurnosti što bi zapravo onda ugrozilo bilo što raznolikost na području Europske unije. E, mislim ako još unesemo više političkih i zakonodavnih prepreka biološkoj raznolikosti, onda to ne bi bio pravi put. Europska komisija treba izraditi iscrpan popis svih invazivnih vrsta u Europskoj uniji koji ugrožavaju našu biološku raznolikost. To je jedna stvar. Kao drugo, trebamo se pobrinuti da te opasne vrste u sukladnosti sa izvješćem EFSE da ih se iskorijeni prije nego što se stignu raz, vršiti po cijeloj Europskoj uniji, sukladno mjerama koje nalazimo u ovom izvješću. Moramo biti spremni na to da ograničimo negativne posljedice tih invazivnih vrsta koje mogu ugroziti naše gospodarstva. Raznolike su prijetnje biološkoj raznolikosti, građani su toga svjesni i oni očekuju od nas da djelujemo. Hvala. Gospodin Ujtema, na jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Kolege, svijet je suočen sa velikim izazovom. To je naime da se proizvodi dovoljno hrane, a da se istodobno smanji pritisak na naše ekosustave. Možemo to učiniti samo ako zajedno djelujemo na pametan način i poštujemo prirodu. To znaju naši poljoprivrednici. Možemo s raznim mjerama smanjiti učinak poljoprivrede, a istodobno povećati proizvodnju hrane. Ja mislim da agrikultura i hortikultura nije najveća prijetnja biološkoj raznolikosti, nego manjak znanja o e, tim granama. Ako se bavimo poljoprivredom na modern način, onda ćemo zapravo smanjiti pritisak na prirodne resurse, a proizvodit ćemo više hrane na istoj površini. Pametno tumačenje europskog zakonodavstva se primjenjuje u okviru Nature 2000 i to nam može pokazati kako možemo pametno djelovati. Zdrav razum je kad kad najbolji instrument za očuvanje biološke raznolikosti. Hvala vam. Gospođo Kresninger, hvala vam gospođo predsjedavajuća. Gubitak biološke raznolikosti ne znači samo gubitak prirode, već isto tako gubitak prirodnog bogatstva. Ja mislim da eh, je ovaj dom rijetko tako ujedinjen nego kad se radi po pitanju više raznolikosti u našoj prirodi. Strategija eh, sa šest eh, glavnih ciljeva zasigurno tu zadaje dobre impulse, ali svi se slažemo oko toga da treba još dosta poraditi na učinkovitoj provedbi i to diljem Europske unije kako bismo doista uspjeli ostvariti te ciljeve na kraju krajeva. Stoga ja pozdravljam i bolju provedbu postojećih direktiva. Vrlo mi je drago što se većina doma slaže sa mnom. E, sam čula da ne bi trebalo govoriti o reviziji zato što to dugoročno gledano ne bi ništa nam značilo. Mislim da trebamo se više usredočiti na to da se premalo poljoprivrednike uključuje u to kako se definiraju primjerice e, područje iz Nature 2000. Dugogodišnje monokulture nisu toliko izložene opasnosti da ih se mora zaštititi, ali poljoprivrednici koji rade u skladu sa prirodom često dobiju upute koje ih prisiljava na to da ne mogu nastaviti raditi na isti način. Moramo u svakom slučaju bolje uključiti poljoprivrednike u to i u tome ih i podržati da naprave više po pitanju biološke raznolikosti. Hvala. Gospodin Daufman. Dotman na minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. U ovom izvješću si postavljamo pitanje je li naš europski pristup za održavanje i za poticanje biološke raznolikosti smislen i je li on dovoljan. Ali isto tako bismo se trebali postaviti pitanje jesu li svi naši propisi primjereni i orijentirani cilju. Primjerice, neke životinske vrste u Europi, e, njih se više ne smije loviti, ne smije ih se kontrolirati primjerice neki dabrovi ili vukovi, neovisno o tome koliko je njihov broj i koliko su oni šire, njih treba zaštititi. U potpunosti neovisno o tome daju li oni doista doprinos biološkoj raznolikosti. Ja dolazim iz jednog područja blizu Alpa, gdje u posljednjih nekoliko godina e, vukovi i medvedi onemogućavaju normalan život poljoprivrednicima. Onemogućavaju im njihov rad i ne, ne dopuštaju više ispašu. U međuvremenu isto tako imamo i ozbiljne slučajeve sukoba sa ljudima, a to je u jednom takvom području koje se bavi agroturizmom vrlo neugodno. Mi smatramo da se sada širi broj prirodnih predatora i mislim da nam je potrebna politička rasprava o tome. Moramo vidjeti koliko možemo smisleno držati biološku raznolikost s jedne strane, a s druge strane imati sigurnost kako građana, tako i naše poljoprivrede. Inače će u jednom trenutku doći buk, e, doći će medvjed, a poljoprivrednik će morati otići. I to zasigurno neće dovesti do poveće biološke raznolikosti na području Alpa. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodin Petrele na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Održavanje biološke raznolikosti je važno za naše preživljavanje. Ovo izvješće jasno kaže. Ako nastavimo sa prošlim praksama uz postojeću dinamiku nećemo postići te ciljeve. Uspješni ćemo biti samo ako imamo strateško i konceptualno jedinstvo. Moramo biti spremni promijeniti paradigmu. Mi vidimo da umiru pčele i znamo da više od tri četvrtine hrane ovisi o pčelama. A to nisu jedini kukci koji umiru, umiru i drugi kukci. Ako ugrozimo prirodu, onda će to imati daleko sežne posljedice na poljoprivredu i na druge e, grane djelatnosti i doći će do posljedica iduće naraštaje. To moramo promijeniti, moramo promijeniti našu orijentaciju. trenutna zajednička poljoprivredna politika trebala bi se ticati e, zaštiti vrsta, a poljoprivredna politika mora imati okolišnu dušu. Hvala vam lijepa. Započet spontano za sa šest javljenja gospođa Petir je prva na jednu minutu. Gospođo predsjednice, prema izvješću Europske komisije o ekonomskim koristima od Europske mreže zaštićenih područja Natura 2000 pokazalo se da je postignut uspjeh u očuvanju prekrasnih vrsta na rubu izumiranja. Osim toga, zahvaljujući ulaganjima u zaštićena područja osigurano je izravno zapošljavanje oko 4,5 milijuna ljudi u Europskoj uniji onima koji očuvanje bioraznolikosti ne smatraju problemom moram poruiti kako je prema istraivanjima eurobarometra iz rujna. two thousand and fifteen godine preko eighty europljana pokazalo zabrinutost smanjivanjem bioraznolikosti. ninety eight graana europske unije ivi unutar twenty kilometara od nekog natura two thousand podruja građani trebaju i žele pristup očuvanoj zdravoj prirodi i zelenilu u blizini svojih domova. no zaštita prirode ne smije predstavljati prepreku za lokalno stanovništvo i njihove aktivnosti već se mora postići ravnoteža. po pokrivenosti kopnenog područja mrežom natura two thousand hrvatska je u samom vrhu europske unije i želim da tako i ostane. Gospodin Sanje na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Nisam čuo da ste me prozvali, u svakom slučaju hvala vam što ste mi dali riječ. Ova današnja rasprava nam je potvrdila da imamo zakonodavstvo koje je dobro, ali da postoje određene poteškoće vezane uz primjenu tog zakonodavstva. Zbog toga se trebamo zapisati što rade vlade država članica, jer, jer države i vlade tih država su te koje uvijek prođu neki izgovor kako se ne bi bavili bioraznolikošću. Trebamo izmijeniti našu viziju. E, trebamo postati svjesni činjenice da ugrožavamo prirodu, ugrožavamo bioraznolikost i da je to isto toliko bitno kao i ljudska prava. Hvala gospođo predsjedateljice. Poljoprivreda je sigurno jako bitna za ispunjavanje ciljeva očuvanja bioraznolikosti. Istovremeno mora postojati i jednakost između svih poljoprivrednika. Ne možemo imati situaciju gdje su e, neki poljoprivrednici u situaciji gdje ne plaćaju mnogo za E, biodizel, a u Grčkoj se plaćaju ogromni porezi na biodizel što naše poljoprivrednike čini manje konkurentnim. Istovremeno grčki poljoprivrednici zaista žele preživjeti, ali mislim da se suočavaju sa ogromnim e, poteškoćama. Gospodine Vela, nakon odluka koje je komisija donijela, odlučeno je da se ulje uvozi iz Tunisa u Europsku uniju. S jedne strane, dakle, imamo poljoprivrednike koje, kojima onemogućavamo rad, s druge strane, e, grčki poljoprivrednici moraju preživjeti. Gospođa Miller. Poštovana gospođo predsjedavajuća, uvaženi gospodine Pravniče, dame i kolege, mislim da je neosporno da je biološka raznolikost dobro koju treba zaštititi i da je, su potrebni dani napori da zadržimo biološku raznolikost, ali pritom ne smijemo ispustiti iz vida da zahtjevi moraju biti u ravnoteži s drugim ciljevima. Tu je za meni prije svega važno šumarstvo i važna mi je poljoprivreda, to su dvije grane koje su važne upravo za biološku raznolikost. Znanstveno gledano, e, ovo preliminarno izvješće zapravo ne dopušta procjenu statusa quo. Upravo iz, činjenica da su šumska staništa u 80% iznosu u lošem stanju to je neozbiljna tvrdnja zato što nismo dobili informaciju o pojedinim državama što se toga tiče. Ako želimo napredovati, onda moramo poboljšati na značajan način našu komunikaciju, moramo imati e, kontakt sa poljoprivrednicima i sa šumarima, treba nam bolje okupljanje podataka. Gospodin Ferreira. Hvala vam. Pretjerano korište prirodnih resursa, uvođenje invazivnih neautohtonih vrsta, to su neki od ključnih faktora zbog kojih imamo nepovoljan razvoj biološke raznolikosti. Europska strategija nije ni približno takva da bi tu dovela do pozitivnog razvoja. Treba pojačati sredstva, ali ne samo to. Jasno je da stoji potreba za promjenom čitavog nisa sektorskih politika. Primjerice, treba se boriti protiv intenziviranja poljoprivrede, protiv bijega s ruralnih predjela. Treba se boriti protiv invazivnih neautohtonih vrsta i treba bolje financiranje za mrežu Natura 2000. Treba isto tako jasno pojačati vodeće programe, treba u odgovarajućoj mjeri pojačati proračun. Sve su to mjere koje ćemo mi predložiti u našim amandmanima. Gospodin Arnold. Naravno, u potpunosti se slažem sa podržavanjem bioraznolikosti u mojoj izbornoj jedinici kao u Ujedinjenom kraljevstvu i Europi. Mi naravno želimo očuvati ljepotu naše obale i naših e, otoka. Ja se slažem sa velikim dijelom ovog izvješća. Želim i ja zaštititi prirodu kao i svi vi ovdje, ali izvješće ipak ima i određene stvari s kojima se ne slažem. Oni predlažu birokraciju kada nam je potrebna smislenost. E, ovdje se predlaže E, ribarstvena politika koja nije odgovarajuća. Tamo gdje nam je potrebna lokalna akcija, oni predlažu centralizaciju. Zato ovdje se priznaje problem, ali se ne daju stvarna rješenja. Hvala. Ovim ćemo zaključiti spontano javljanje za riječ. Predajem ponovno riječ povjereniče Vela. Hvala gospođo predsjedavajuća. U ime Europske komisije želim se zahvaliti parlamentu na veoma otvorenoj raspravi i podršci e, našeg očuvanja našeg prirodnog kapitala. Siguran sam da kada usvojimo ovu rezoluciju zajedno sa zaključcima e, vijeća iz 12. mjeseca, to će nam omogućiti da ispunimo naše ciljeve. Komisija je kroz ovu reviziju zaključke vijeća i izvješće parlamenta htjela poslati dosljednu poruku o ključnoj važnosti učinkovite učinkovitog postizanja ciljeva bioraznolikosti i integriranje ovih ciljeva u sve sektora. Zbog toga Europski parlament ima ključnu ulogu u postizanju ovih zacrtanih ciljeva kako u podizanju svijesti o značaju bioraznolikosti tako i u integriranju ciljeva bioraznolikosti u druge europske politike i kroz transformiranje ove rezolucije u konkretne odluke kroz e, europske politike i financiranja. Ja se slažem sa svim komentarima u kojima ste rekli da nam je potreban sveobuhvatan e, sveobuhvatno na podrška od svih e, sudionika i to je ono što je e, najteže za postići. Također se slažem i sa onim zastupnicima koji su rekli da države članice imaju e, bitnu ulogu, možda najodgovorniju za samu primjenu ove, ovih tekstova Zastupnica Bojla me e, pitala mogu li ja kao povjerenik donijeti određene odluke, ali ne, to se donosi e, zajedno sa kolegijem povjerenika. Moj cilj nije pocijeniti postojeće zakonodavstvo, već zajamčiti da imamo sve instrumente na raspolaganju za postizanje ciljeva E, iz za 2020. godinu. Ja sam ovdje naravno zabilježio ono što je zastupnik Kor Ken rekao, mi smo zajedno radili često i svi e, članovi kolegije, uključujući i potpredsjednika Timmermansa, e, se zalažu za očuvanje bioraznolikosti kao i svi mi. Mnogi zastupnici su rekli da moramo uključiti poljoprivrednike u ispunjavanje ciljeva za očuvanje bioraznolikosti. Slažem se s tim. O tome smo i razgovarali kada smo govorili o e, provedbi, ali ne zaboravite da ovdje imamo dakle e, e, reviziju o na sredini razdoblja provedbe strategije imamo također i reviziju o postojećim e, direktivama. E, jedan od problema koji je identificirano u ovom izvješću nije e, poljoprivredne prirode već e, se tiče loše prakse i loše primjene sadašnje zajedničke poljoprivredne politike stoga će naglasak sljedeće godine biti na iskorištavanju potencijala bioraznolikosti i mreža koje se mogu koristiti na lokalnoj i regionalnoj i nacionalnoj razini poljoprivrednici eh, moraju dobiti potporu eh, za očuvanje i eh, obnovu bioraznolikosti. Postizanje ciljeva za očuvanje bioraznolikosti je nešto što je bitno za cijelo naše društvo kao što je i za sam poljoprivredni sektor. Dakle, naravno moraju biti dijelom rješenja želim e, završiti e, time da e, ću reći da zaključci revizije nam daju nadu za optimizam i znamo da moramo razmisliti zbog čega nismo postigli dovoljan napredak i moramo vidjeti što jesmo uspjeli postići, sagledati sve to u jednom pozitivnom okviru, izvući pouke i e, iskoristiti sva saznanja koja imamo na raspolaganju kako bismo mogli napredovati dalje. Naravno i građani i e, poljoprivrednici se svi zalažu za e, očuvanje bioraznolikosti i moramo staviti naglasak na to kako bismo nastavili raditi dalje. Mi smo ovdje raspravljali o direktivama koje su nam samo sredstvo za postizanje cilja e, a cilj je ispunjavanje ciljeve za 2020. godinu. Bez obzira na to o kojoj direktivi govorimo, moramo više raditi e, svi zajedno kako bismo postigli ono što želimo. Hvala. Hvala.